na glasovanje. E, gospodin Šoltes, imenovan je članica Revizorskog suda. Izvolite. Uh, gospodin Šoltes, hvala lijepa gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege. Odbor za proračunske kontrole procijenio je e, Betinu Mišeli Jakobson koja je kandidatkinja za imenovanje kao članica revizorskog suda i zaključeno je na sastanku odbora koji je održan 17. lipnja da odgovara specifikacijama. Ona je radila u Danskoj od 2005. godine na revizorskom sudu i njezini rezultati su uistinu izvrsni. Pokazuju stručne kompetencije, profesionalnu predanost i njezinu potpunu neovisnost. To su sve kvalitete koje prema mojem mišljenju trebaju postati standardom e, u e, revizorskom poslovanju. Naše pozitivno glasovanje vezano uz kandidaturu Betine Mišel Jakobson jest zapravo glasovanje za petu članicu revizijskog suda u sadašnjem sastavu. To znači da države članice moraju postići dodatne napore kako bi uistinu postale uravnotežene u smislu članstva. Gospođa Betina eh, Mišel Jakobson pokazala je svoju dobru volju za suradnju i sa Europskim parlamentom i eh, rad u revizorskom sudu. To je odnos koji se mora temeljiti na međusobnom poštovanju i E, dobrom političkom upravljanju Europskoj uniji. Tijekom da, e, ovog vremena koje mi je dodijeljeno želio bih e, naglasiti da je izuzetno važno da se daje veliki uvid u pozadinu iz koje dolaze kandidati za revizorski sud kako bi se spriječili bilo kakvi sukobi interesa. Nadamo se da će ona aktivno raditi u provođenju revizorskih poslova i surađivati sa e, Europskim parlamentom. Kao bivši revizor moram reći da ja zaista poštujem profesionalnu karijeru gospođe Betine Jakobson i e, odbor za proračunske kontrole dao je punu potporu njezinoj kandidaturi te molimo ovaj dom da glasuje za e, gospođu Betinu e, Michel Jakobson kao novu dansku članicu Europskog revizorskog suda. Hvala lijepa. Prelazimo na glasovanje. Jedinstveno glasovanje, tajno glasovanje. Izvolite, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kandidatura se prihvaća. Prelazimo na izvješće gospodina Mašalke o ostvarivanje prava Unije prema međunarodnim trgovinskim pravilima. Jedinstveno glasovanje, poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Gospodin Maštolka, ponovno zaštita od štetnog e, određivanja cijena plovila. Jedinstveno glasovanje poimenačno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće gospodina Ferreire, ribolovne mogućnosti u vodama EU-a za ribarska plovila koja plove pod zastavom Venezuele uz obalu Francuske Gvajana. Gospodin Ferreira, želite li uzeti riječ? Ne. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Već nekoliko godina plovila pod venecuelanskom zastavom ribare uz obalu Francuske Gvajane i to na obostranu korist. Radi se o ključnoj aktivnosti za otvaranje radnih mjesta i snaženje gospodarstva u Francuskoj Gvajani. Što se događa sada? Nastojimo zapravo uspostaviti primjereniji okvir za ovu gospodarsku aktivnost da nema bespotrebnih institucionalnih sukoba do kojih je došlo zbog stajališta vijeća, ovo pitanje moglo već davno biti riješeno. Međutim, budući da je sada taj sukob do kojeg je došlo riješen, ono što predlažemo jest da što prije zapravo usvojimo ovu preporuku. Također, moramo imati na umu da je Venezuela ispoštovala sve obveze koje se spominju u sporazumu, posebice u smislu ciljnog ulova, lokalizacije plovila, iskrcaja i sva ostale odredbe unutar e, sporazuma sa Evropskom unijom, tako da mislim da moramo glasovati pozitivno. Hvala, prelazimo na glasovanje, jedinstveno glasovanje, poimenično, izvolite. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće gospođe Gadija zabala Rubijal, nacrt izmjene proračuna, broj 3 iz 2015. Višak iz financijske godine 2014. Otvaram glasovanje poimenično. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sa na sljedeće izvješće, e, ponovno gospođa Gadija Zabala Rubijal, nacrt izmjene proračuna broj 4 kroz, iz 2015. aktivacija Fonda Solidarnosti ua za Rumunjsku, Bugarsku i Italiju. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja na izvješće gospodina Murešana to je aktivacija Fonda solidarnosti EU poplave u Rumunjskoj, Bugarskoj Italiji. Jedinstveno glasovanje poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Sve se. Izvješće gospodina Koha. Provedba multimodalnih integriranih sustava u Europi. Jedinstveno glasovanje poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. U skladu sa člankom 197. Eh, konferencija predsjednika zapravo je tražila produljenje mandata prosebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka do 30.11.2015. godine. Ako nema primjedbi, smatramo da je to odobreno. Ne vidim da se itko javlja. Dakle, usvaja se. Vraćamo se na izvješće gospođe Gadija Zabala Rubijal. Nacrt izmjene proračuna broj 1 iz 2015. godine. Europski fond za strateška ulaganja, jedinstveno glasovanje, poimenično, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Još uvijek gospođa Gadija Zabela Rubijal. Sada Odgovor na migracijske pritiske u sklopu nacrta izmjena proračuna, jedinstveno glasovanje, poimenično, izvolite. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće gospodina Nikolsona, revizija provedbe mliječnog paketa. Je li netko tražio riječ? Izvolite. Samo jedno pitanje koje bi trebalo pojasniti. Naime, radi se o značajnom amandmanu, pa želimo da bude vrlo jasno. Amandman 22. Željeli bismo točno znati, znači li taj odjeljak da smo za ili protiv kvota za mliječne proizvode. Možete li molim vas to pojasniti? Zato što o tome ovisi glasovanje mnogih od nas. Hvala. Prelazimo na glasovanje. Stavak šesti, originalni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak deveti, originalnog teksta za, protiv, suzdržani. Trebamo provjeriti. Stavak deveti. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak deseti originalnog teksta za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 15. originalnog teksta za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 22. originalnog teksta, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Stavak 24. originalnog teksta. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno, čini mi se, stoga treba provjeriti. Stavak 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Stavak 26. originalnog teksta za. Protiv. Suzdržani. Ponovno nejasno. Predlažem da provjerimo stavak 26. otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Stavak 36. originalnog teksta za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 47. originalnog teksta tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53. originalnog teksta za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 54. originalnog teksta za, protiv, Suzdržani? Mislim da nije usvojeno, ali predlažem da provjerimo. Dakle, stavak 54. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 62. originalnog teksta. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 66. originalnog teksta poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. zatvoren glasovanje. Usvaja se. Stavak 68. originalnog teksta. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 69. originalnog teksta. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 70. u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Odbija se. 72. stavak, originalni tekst, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Uh, uvodna izjava je. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na cjelokupnu rezoluciju po imeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće gospodina Zaradila. Vanjski utjecaj politika EU-a na područje trgovine i ulaganja izvan EU-a. Izvolite, gospođo. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja sam samo željela reći da ne znam zašto nismo minutom šutnje iskazali e, počast žrtvama napada u Londonu. Dvoje je ljudi u ovome domu to zatražilo i mislim da bi to trebalo biti dovoljno da ovaj dom minutom šutnje oda počast žrtvama. Ne radi se o tome, ali eto, predlažem da odmah minutom šutnje odamo počast žrtvama. Merci. Hvala. Nastavljamo dalje. Gospodin Zahradil, prijedlog alternativne rezolucije koju ćemo također staviti na glasovanje. E, Gue je autor rezolucije. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo e, na e, stavak deveti. Za. A ispričavam se u dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usve se drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Mislim da se odbija, ali radije bih e, provjerila. Glasujemo o drugom dijelu stavka devetog. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasujemo o cijeloj rezoluciji. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. E, izvješće gospodina Mela, sektor voća i povrća od reforme iz 2007. godine, e, stavak 18. originalnog teksta, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 59. originalnog teksta, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 60. originalnog teksta, za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na glasovanje o cijeloj rezoluciji. Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala lijepa uvaženi kolege. Prelazimo na obrazloženje.